Good morning everyone. Dobro jutro svima. Hvala. Hvala što ćete sjesti na svoje mjesta, pripremiti svoje glasačke kartice. Ja bih već e, započela sa glasovanjem jer ne želim da kasnimo nakon toga u 11 imamo sastanak s povjerenikom. Dakle, nadam se da ćemo imati kratku, e, kratko glasovanje. Imate li svi svoje glasačke kartice? Vidim da ste dosta, dosta komešenja, očito se pripremate. Idemo provjeriti prvo Thank you. So, first of all, um, if you looked at the agenda and agree with it. E, kao prvo, e, ako se slažete, pogledajte dnevni red, ako se slažete, ako nemate komentara, smatrat ćemo da je usvojen. E, imali smo jedan, jedan sastanak, imat ćemo izvanredni sastanak u Strasburu u ponedjeljak 13 u 7 na večer, sat i pol, gdje ćemo imati razmjenu mišljenja sa povjerenikom Kanjeteom u kontekstu strukturiranog dijaloga. Druga najava je promjena u tajništu. Gospođa Kostov, administrator je od prvog ožujka zaposlena u našem tajništvu. U ime odbora joj želim izraziti dobrodošlicu. E, prevođenje je dostupno na 21 jezik i e, dokumentacija je na raspolaganju putem vaših aplikacija u elektroničkom formatu. Podijelili smo e, preporuke koordinatora. Nadam, nadam se da ste ih pogledali i ako nema prigovora, smatramo da su usvojeni. Isto tako, ako nema prigovora, zapisnik sastanka od 8., 12. i 23. i 4. siječnja je usvojen. Evo, tajništvo me zamola da odradimo ove formalnosti. Sada idemo na glasovanje. Gospodin Ten, eh, Počinjemo sa amandmanom 57. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. No provjerimo jer neke, e, neki su... E, provjerimo 57. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 58. Ko je za? Ko je za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 someone is voted, but it's uh, rejected. Odbija se. Amendment 59, who is in favor? Amendment 59. Ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbija se. Amendment 60, split vote, first part, who is in favor? Amendment 60, e, glasovanje podijelimo prvi dio ko je za, protiv, usvojeno. E, drugi dio ko je za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Jedna grupa se nije pojavila. Otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 9, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 61, ne razmatra se. 62, ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 se ne razmatra. Glasujemo u 11. Ko je za 11? Ko je protiv? Suzdržani odvija se amandman 66. Ko je za? Protiv? Suzdržani Niste, niste dobro dizali ruke. Molim vas, provjerimo. Otvaram glasovanje. A, zato niste dizali ruke. Ali sada morate glasovati. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 70 ko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 75 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 77 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, za, ispričavam se. Neko je želio provjeriti 78, može, provjerimo 78. Otvoram glasovanje. Moram vam reći da ne dižete dobro ruke. <laughs> Molim vas da dižete ruke. Odbija se 78, dakle 79 ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16 koje je za, protiv, suzdržani. Odbija se 17 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se 81 za, protiv, suzdržani, odbija se 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se 83 za, protiv, suzdržani, odbija se 18 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se 19 za, protiv suzdržani odbija se 92 ne, 91 za, protiv suzdržani odbija se, 92 za, protiv suzdržani odbija se, 93 za, protiv suzdržani odbija se, 19 za, protiv suzdržani usvaja se, 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 e, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani. Nisam vidjela SMD, provjerit ću. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Usvaja se. 100. Ko je za? Ko je za 100? Dakle, protiv suzdržanje usvaja se 101. Ko je za? Protiv suzdržani odbija se 25. Za protiv suzdržani usvaja se 102 se ne razmatra. Idemo na 104 ko je za, protiv suzdržani usvaja se, 105 za, protiv suzdržani usvaja se, 107 ko je za, protiv suzdržani odbija se, 26 za, protiv suzdržani usvaja se, glasujemo zajedno, 108 i 109 ko je za, protiv suzdržani usvaja se. Provjerit ću. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sto deset je za protiv suzdržani usvaja se. Sto jedanaest ko je za protiv suzdržani odbija se. 112 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. 118. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Usvaja se. 28 se ne razmatra. 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 tko je za, a ne, ne razmatra se, dobro. 124 za, protiv suzdržani odbija se 125 za protiv suzdržani usvaja se 126 za protiv suzdržani odbija se 127 za protiv suzdržani odbija se 128 za protiv suzdržani odbija se 129 za protiv suzdržani odbija se 130 za protiv suzdržani odbija se 131 za protiv suzdržani odbija se 30 za protiv suzdržani usvaja se 31 za protiv suzdržani usvaja se 32 za protiv suzdržani usvaja se 33 za protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se usvaja se 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se 40 ne razmatra, 41 ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se 43 za,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 i 50 zajedno. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6 i 51. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 7. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, odbija se. Osam. Ko je za osam? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se. E, I završno glasovanje. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. I usvojeno je. Next vote is uh, on uh, Gambas report. Sljedeće izvješće je Gambas. Uh, Počet ćemo s amandmanom 1. Ko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 1. Ko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2. Za? Protiv suzdržani usvaja se. 97. 98. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se 104 za, protiv, suzdržani, odbija se 105 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. 105 ćemo provjeriti. Mislim da je usvojena. I je. Jasno je usvojeno. 106 za, protiv suzdržani usvojeno. 120 za, protiv suzdržani odbija se. 6 za, protiv. Ko je protiv? 6. Usuzdržani usvojeno. 107 ko je za, protiv suzdržani odbija se. 7 za, protiv suzdržani usvojeno. 8 za, protiv suzdržani Usvojeno. se. 9 za, protiv suzdržani usvojeno se. 10 za, protiv suzdržani usvojeno se. 11 za, protiv suzdržani usvojeno se. 12 za, protiv suzdržani usvojeno se. 13 za, protiv suzdržani, provjerit ću. Provjerit ću 13. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Hmm, jedan glas razlike. 108. E, ko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 4 za. Protiv suzdržani usvaja se. 15 za protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16, ne 16, da 16, ko je za, protiv. Ko je za 16? Hvala vam. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 17 za protiv suzdržani usvaja se, 18 za, protiv suzdržani odbija se, 19 za, protiv suzdržani odbija se, 20 za, 19 želite provjeriti, provjerimo. 19 otvorim glasovanje. Šta sam rekla, odbijeno? Usvojeno. A usvojeno je, Hvala, možete me ispraviti u svakom trenutku. Vrlo je jasno usvojeno, mislim da se bio naprosto lapsus lingve. Rekla, mislila sam e, na usvojeno, rekla sam odbijeno. 20. Ne, 18. 18 želite provjeriti? Pa dobro, nisam baš danas fit. E, molim vas, 18. Otvaram glasovanje 18. I zatvaram glasovanje. Ovaj je odbijen. 20. Dakle, ko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 21. Za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 6. Za. Protiv suzdržani usvaja se. 23. Za. Protiv suzdržani usvaja se. 118. Za protiv, suzdržani, usvaja se 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se 25 za, protiv, suzdržani, odbija se 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 27 za, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, Želite provjeriti 48? Gdje je uopće 48? Mislite 28? A pa to, to je doista davno bilo kad smo glasovali o 28. Neki klubovi nisu dosljedni, e, mijenjaju mišljenje u glasovima, u glasovanju možda je moje tumačenje drugačije, ali činjenica je da i vi glas, glasove mijenjate. 113. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 32. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. 32 ću provjeriti. The vote is open and the vote... glasovanje i zatvoram glasovanje. It is rejected. 33. 33 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Alde, otežavate mi rad. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 34 za. Protiv. Suzdržani. Provjeramo li. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, provjeram. Otvaram glasanje, 36. Zatvoram glasanje. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, provjeram molim. 42, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za,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 1.19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za. Provjera, molim. 69. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Mislim da ste možda kasnili kada ste dizali ruku i zato to nije bilo baš tako Jasno, svi ste podigli ruku kada sam rekla protiv. 70 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje, otvaram glasanje. Molim vas da glasate. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitamo. Prelazimo na Prelazimo na sljedeće glasanje. Izvešće gospođe Konečne o palminom ulju. Pokušat ćemo se skoncentrirati na ovom glasanju koji će trajati nešto duže. Dakle, prvo odbor DV dio 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. DV dio 3. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Inta, dio 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri, 2, ne, to se ne razmatra. Agri 68, dio 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 2 dio 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, a ne, imamo prije toga Agri. Agri 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, 11 dio prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 15 dio prvi, za, protiv, suzdržani, odbija se. 17, dio prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108, 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Inta 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 e, dio drugi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeru, molim. 128, dio drugi. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ispričavam se. Agri 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 23 dio drugi, to otpada. 9.25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 45 otpada, 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9, 28 za, protiv, Mislim da je usvojeno, ali tražimo provjeru ipak. 9, 28. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 9, 4. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 9, 5, dio 1. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Agri 18. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 21 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9.19 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9.20 za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 24 za, protiv, suzdržani usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9.27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 247 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111 za, ne, to se ne razmatra, ispričavam se. Agri 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jesam li rekla da se radi o trećem dijelu? Da, 9.5, treći dio. Zatim, amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 260 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispriča. Jeste li nešto rekli? Ne znam tko se javio za riječ. Javite se. I nisam čula što ste rekli, molim vas da koristite mikrofon. Agri 62, da provjerimo. Dobro, evo provjera za Agri 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 260. 263 za, protiv, odbija se. 265 za, protiv, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za,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 protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, tražimo provjeru. 21. Dakle, zatvoreno je glasanje. Usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 33 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 33. Otvaram glasanje. Dakle, radi se o amandmanu 33. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, ali možemo provjeriti. 35 Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se, čini mi se, jer se nitko nije javio protiv, odnosno skoro nitko. Dobro, tražite provjeru za 55. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 51 otpada. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. Provjeru tražite za 69 u redu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, smo 74 dakle za, protiv, suzdržanim. odbija se. Zatim mišljenje INTA, a ne, nećemo o tome glasati, u redu, o tome ne glasamo, to je dobra vijest. Evo konačno glasanje, elektroničko molim, otvoram glasanje. Evo čekam da svi glasaju, oni koji to žele. Zatvaram glasanje. Mislim da se slažemo s ovim rezultatom. Hvala vam svima. Izvješće je usvojeno i ovim smo zaključili glasanje za danas. Čestitam svima. Za pet minuta ćemo nastaviti sastanak sa povjerenikom Vela. Pa vas molim da ne idete predaleko.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 Yeah. Yeah. ja. Hvala So, dear colleagues, Dragi kolege, dragi kolege, molim vas e, sjednite i možemo zajednički pozdraviti povjerenika Velu. Najviše hvala što ste došli. Naravno, kolege, povjerenik e, povjerenik odlazak e, naravno upisuje se u strukturirani dijalog koji je već predviđen i koji se godišnje održava. Kolegi, molim vas. Thank you very much. Um, so, Commissioner, welcome. Povjereniče, hvala vam. Mi se veselimo saslušati vaš eh, radni program za 2017. Vaš eh, plan eh, nakon 2017. godine i siguran sam da kolege koji su tu da će biti jako zainteresirani da čuju e, da vas čuju o brojnim e, temama koje su sada na dnevnom redu i koje su predviđene za buduće. Dakle, sada vam odmah predajem riječ i izvolite. Hvala. Predsjednice, uvaženi zastupnici, Ove razmjene gledišta su od velikog značaja u mom radu. Kao zastupnik više desetljeća, 35 godina u Malti, ovo je od jako velikog značaja za našu odgovornost, naše djelovanje. Prijateljski, iskrena rasprava o ostvarenom povretku, e, napretku i doista cijenimo mogućnost da vam, e, vas uputim u ono čemu se možete nadati i što možete očekivati u narednih nekoliko mjeseci. Sada smo već na pola puta mandata ove komisije i ja sam sada već dvije i pol godine na, svom, na ovom poslu, a ovdje po prvi put kombiniramo zeleno i plavo. Okoliš, pomorski sektor, ribarstvo, sve u jednom portfelju. I moram vam reći da ova kombinacija jako dobro funkcionira. Povezivanje mora i kopna, oceana i zemlje je omogućilo spojen pristup, povezivanje kružne ekonomije, plastike, e, morskog e, dna, ulogu oceana u našem okolišu i bioraznolikosti i borbu protiv e, nezakonitog ribarstva. Prije nekoliko dana predsjednik Juncker predstavio je takozvani rodni list eh, za budućnost Europe, tu bijelu knjigu koja otvara pokreće raspravu koja će se razvijeti tijekom godine. On je rekao, on je postavio pravi okvir za i uputio jasnu poruku da se vidi šta, što funkcionira i što dobro funkcionira. Naše eh, politike zašto okoliša funkcioniraju dobro. Evropska unija je globalni lider, E, i pruža kao što nas e, na to vezuju temeljni ugovori visku razinu zaštite za građane i e, poboljšanje kvalitete okoliša. Ne smijemo izgubiti svi da činjenicu da pružamo zaštitu našim sugrađanima o kojima u drugim dijelovima svijeta se može samo sanjati čišća voda, čišći zrak, sigurni proizvodi. Mi smo to napravili putem suradnje i sporazuma. 27 država članica će i dalje to nastaviti raditi i mi ćemo i dalje pokazivati primjer. Zajedno smo preuzeli svjetsku čelnu poziciju u razvoju kružne ekonomije i razbijamo pretpostavke da su napredak u zaštiti okoliša e, otegotne okolnosti i pokazujemo da je suprotno moguće. kroz nekoliko dana vi ćete dati mandat svom izvjestitelju na plenarnom zasjedanju i postarati se da ćemo eksploatirati i koristiti ekonomsku vrijednost našeg otpada. Godinu dana nakon što je predstavljen prijedlog, zadivljen sam brzim napretkom u ovom domu i želim čestitati Simon Bonafé i izvjestiteljima u Sjeni, što su obradili skoro 2000 amandmana i pretočili ih u jasan parlamentarni stav. Usvajanje tih prijedloga znači da umjesto da spaljujemo ili zakopavamo vrijedne sirovine u zemlju, mi razvijamo i otvaramo tržišta za njih koji će pomoći funkcioniranju i razvijanju novih poslovnih modela i stvoriti nove radna mjesta u kružnoj ekonomiji. Kružna ekonomija prelazi iz teorije u praksu s papira se konkretizira, imamo mnoge nove inicijative, pružamo poticaje i kataliziramo promjene. Ove godine uspostavit ćemo okvir za nadzor koji ste vi sami tražili kako bismo mogli mjeriti ostvareni napredak u okviru akcijskog plana kružne ekonomije i to će promoći da se prati razvoj ovim inicijativama. U siječnju komisija predložila da se vidi kako napreduje situacija e, sa zabranom korištenja, odnosno restrikcijama glede opasnih e, tvari u električnim elektronskim uređajima. Jako mi je zadovoljno vidjeti što je Advina Valean preuzela odgovornost da bude izvjestiteljica. Također e, imamo komunikaciju za ulogu o pretvaranju o proizvodnji energije iz otpada i pružamo smjernice državama članicama i ulagačima. Mi napredujemo, ali ne napreduje jednako E, ne napreduje jednako sve mjere. Imamo potrebu da rješavamo problem gnojiva. Imamo jasne znanstvene dokaze o e, šteti koju nanosi, koju stvara kadmi i plastika u e, gnojivu. Čak i proizvodi koji nose žig proizvedeno u Europskoj uniji, a ta oznaka je ona koja treba pružiti sigurnost i umiriti naše sugrađane. Prijedlog komisije za uredbu o gnojivu e, postavlja važne pragove i ograničava se uporaba e, kadmija u plastici i za, za zagađenje e, tla. Povjerenica Bjenkovska koja vodi ovu temu predložila je već prijelazno razdoblje za uporabu kadmija koje traje 12 godina, iako već postoje tehnološka rješenja na današnjem tržištu. To su jako dobre prilike za poslovni sektor u razvoju boljeg tržišta. Pozivam odbore da dosljedno rade i da se udruže kako bi se smanjila uprava plastike i zastupljenost plastike u tlu, zemlji, e, vodi i e, morskom okruženju. E, jako je važno da se zaštiti ovom uredbom e, naša stečevina e, zaštite okoliša. Dakle, molim vas da jako pažljivo e, proučite znanstvene dokaze i podržite prijedlog komisije. I ja se doista nadam da ćemo očuvati standarde zaštite okoliša koji su i da ćemo zadovoljiti očekivanja javnosti. Vaša uloga u ovim brojnim dosijema kružne ekonomije je bila od kružnog značaja. Ranije tijekom dana. Dakle, jutros otvorio sam e, konferenciju dionika o kružnoj ekonomiji u sjedištu komisije i ovo će nastaviti tijekom dana i tijekom sutrašnjeg dana. Fok... E, Bićemo usredotočeni na brojna pitanja i doista bih e, želio da vi zajedno sa Europskim gospodarskim socijalnim odborom i odborom regija e, sudjelujete aktivno u tome. E, kružna ekonomija spaja privatni i javni sektor, inovatore i poduzetnike, ali također ima i važan ljudski aspekt. Naime, očuvanje vrijednosti resursa u Europskoj uniji isto tako znači stvaranje, važno je za zapošljavanje, ali vještine i poslovi će se mijenjati i iz tog razloga krajem petog mjeseca komisija će biti domaćinom Europskog zelenog tjedna da se pokaže potencijal zelenih radnih mjesta e, unutar e, kružne ekonomije. Molim vas da pomognete i u svojim izbornim jedinicama i u Briselu da se širi ta e, vijest jer moramo pokazati da oni koji imaju tercijarnu i sekundarnu, sekundarno obrazovanje da imaju budućnost u E, kružnoj ekonomiji. Ja se želim postarati za to da naše zakonodavne mjere poboljšavaju život ljudi i zašto okoliša treba poboljšati zaštitu, e, odnosno poboljšanje kvalitete života i to ne smijemo nikako smetnuti suma kada predlažemo zakonodavne mjere. To uvijek moramo imati na umu. Jedan od najboljih primjera za to jeste kvaliteta zraka. Loša kvaliteta zraka jest tihi i nevidljivi ubojica, ali zahvaljujući našem djelovanju mi smo se postarali da to sve vlade shvate, ozbiljno shvate. Usvajanje direktive o gornjem pragu u nacionalnim emisijama koja je usvojena u prosincu veliki je korak unaprijed. Valjano provedena, ona će skoro prepoloviti negativni utjecaj zagađenja zraka. I ovo je primjer kako zajedno radeći doista možemo poboljšati kvalitetu života, trajanje života naših sugrađana. Isto vrijedi i što se tiče kemikalija, jer idemo u smjeru neotrovnog, netoksičnog okruženja za koje, koje ste zahtijevali na sedmom e, akcijskom planu e, zaštite okoliša. Procjena u okviru refita postarat će se da e, djelovanje putem refita bude čak e, učinkovitije. Što se vode tiče, mi e, odgovaramo na zahtjev javnosti glede pitke vode u okviru zakonodavnih prijedloga i to radimo ove godine. Voda je jako važan, vrijedan resurs i gledamo kako je činiti učinkovitije i u smislu kružno, kružne ekonomije. Na primjer, nema smisla koristiti pitku vodu za napajanje polja. Tako da ćemo također iznijeti zakonodavni prijedlog tijekom ove godine kako bismo promovirali ponovnu uporabu korištene e, otpadne vode. U suradnji sa kolegom Filom Hoganom, povjerenikom, mi radimo na uspostavi jakih veza između vode i poljoprivrede i nastojimo pomoći poljoprivrednicima da na održiviji način koriste ovaj vrijedni resurs. Također je europljanima jako stalo i do prirode. To vidimo u dosad nezabilježenom interesovanju za budućnost direktive o pticama i staništima. U prosincu smo najavili da je ova direktiva spremna za e, primjenu, a do toga je došlo nakon jako stroge ocjene i vaš doprinos e, tijekom tog postupka je bio od jako velike vrijednosti. Iako je proklašena spremnom za uporabu, direktiva za prirodu, direktive za prirodu ne ostvaruju potpunosti zacrtane ciljeve. Vi ste već privukli pozornost na to u svojoj rezoluciji, srednjoročnoj e, reviziji e, Europske strategije o bioraznolikosti. Njihova ostvarivanje njihovih punih potencijala ovisit će o stvarnom poboljšanju u provedbi. I mi smo doista predani radu na poboljšanju tih, na, tim poboljšanjima. Ja već radim sa nekolicinom kolega povjernika pod nadzorom prvog potpredsjednika Franca Timmermansa kako bismo pripremili plan djelovanja i riješili uočena nedostatke i do toga će doći tijekom e, proljeća. Znam da e, glavni da šef mu kabineta Daniela Kaleho Krespo će imati bolju, već, dužu raspravu s vama 21.3. Što se tiče međunarodne razine, mi smo već unaprijedili naš, naš status globalnog lidera o okolišnim pitanjima. Već aktivno radimo u oblikovanju e, upravljanja oceanima. U studenom prošle godine uspostavili smo 14 akcija koje se tiču područja e, upravljanja oceanima, e, podacima i održivim razvojem. E, to će biti pokazano kroz učinkovit pristup Europske unije od živim ciljevima razvoja, broj 14, koji je posvećen očuvanju i održivim korištenjem oceana, mora i morskih resursa. Mislim da trebamo još i konkretnije da se posvetimo oceanima i našoj politici oceana. Također smo ostvarili dobar napredak po pitanju krimčarenja divljih eh, životinja invazivnih vrsta. Mnogi od ovih rezultata ostvareni su na svjetskoj razini zahvaljujući sposobnost drva članica da blisko surađuju. A sada osvrnimo se ka budućnosti. Što još možemo očekivati u narednim mjesecima? Plastika je doista svestran i koristan materijal, no moramo e, upravljati njome na bolji način. Naša glavna strategija o plastikama koju ćemo predstaviti e, krajem ove godine bit će praktična i jednostavna, imat će važan utjecaj na e, probleme kao što je morski otpad. Ostanimo pri kružnoj ekonomiji. Nova strategija pomoće nam da ponovno osmislimo naš cjelokupni pristup, dakle od toga od kud dolazi plastika do toga što nam je činiti s njom kada završimo s korištenjem. Uložit ćemo i inicijativu, presvećemo inicijativu o međusobno povezanosti između proizvoda, kemikalija i e, zakonodavstva o otpadu. Europska unija bila od velike koristi u razvoju agende za 2030. i mi smo potpisnici 17 ciljeva za održivi razvoj. I tu se rješavaju pitanja koja su važna za europljane i naša sposobnost da rješavamo te probleme bit će od velikog značaja za razumijevanje Europske unije i za njene građane. Iz tog razloga komisija pokreće platformu sa višestrukim dionicima koja će pomoći da se prati i razmjenjuje, razmjenjuju najbolje prakse o održivim ciljima razvoja i njihove provedbi na svim razinama i u svim sektorima. Cilje za održivi razvoj pružaju okvir za našu budućnost e, i zaštitu okoliša. Od ključnog značaja da se zajamči učinkovit politički nadzor njihove provedbe. Ove godine će doći do ratifikacije Europske unije i država članica o konvencije iz Minamate koja će dovesti do konkretne primjene ovoga svega. Ja želim iskoristiti priliku da vam zahvalim na radu e, o paketu mjera o živi koji su e, utabali put za ratifikaciju i primakli nas sigurnijem, zdravijem društvu bez žive. Jedan od najvažnijih e, zadataka komisije jeste da se postaramo da države članice ostvaruju preuzete obveze o kojim da provode zakonodavna dijela koja su zajedno, na koja su zajedno pristali. To znači da na taj način e, jačamo vjeru u europski projekt. Na primjer, uz, e, kada govorimo o kvaliteti zraka, visoka razina dušikovog dioksida izazvala je skoro 70 tisuća e, prijevremenih e, smrti u Europi 2013. godine. To je skoro tri puta više od broja stradalih e, u, na, na cestama. To su problemi koji se tiču barem 130 gradova, problemi koje treba i možemo rješavati. I iz tog razloga smo pokrenuli postupke protiv 12 država članica i, zato što, i iz tog razloga smo uputili pet konačnih upozorenja Petroma velikih država članica u siječnju ove godine. Mi ne uživamo u pokretanju e, ovakvih postupaka, ali moramo jasno staviti do znanja kada države članice ne ispunjavaju preuzete obveze. Moje očekivanje jeste da rezultati odbora EMIS glede skandala o emisijama e, automobila E, da će se također e, usrediti na potrebu da se e, pojača valjana provedba donesenih odluka i da se dođe do čišćeg zraka. Naravno, bolje je postarati se da dođe do bolje boljeg provođenja nego da se ide pred sudove i zato smo pokrenuli prošlog mjeseca reviziju provedbenih akata proš, e, unije. Ova inicijativa je jako bila cijenjena prošlog mjeseca kada sam to predstavio i kada sam predstavio e, postupak revizije provedbenih e, akata o zaštiti okoliša. Prevelik broj, kada sam to napravio pred vijećem, prevelik broj pravila se ne provodi u dijela konkretno diljem Europske unije i to nanosi veliku štetu društvu, gospodarstvu i okoliša. I ova revizija eh, ima upravo cilj da se borimo protiv toga. Moja vizija budućnosti je utemljena na ostvarenju eh, obećanja koji su u, eh, u korist naših sugrađana i želim da imamo proaktivniju suradnju, a ne da se gubimo u dugotrajnim pravnim prepirkama. Učinkovita provedbena, provedba bavi se time da se ostvari ono što ste vi izglasali u ovom domu i da se valjano e, primjene i ostvare koristi koje ste vi naumili, e, koje ste zacrtali. Hvala vam dame i gospoda, sada ste vi na redu. Hvala. Počet ćemo sa koordinatorima i njihovim zamjenama. E, gospodin Belet prvi. Hvala, gospođo predsjedateljice, povjereniče. Zahvaljujem i na pregledu e, projekata koji su u toku. Imamo općenito pitanje. Govorili ste o pitanju da smo sada negdje na sredini razdoblja. Sada ćemo slaviti uskoro zapravo 60 e, godina Europske unije. Danas se sastaju šefovi država u Briselu kako bi raspravili o jačanju europskog projekta. Kako gledate na vašu ulogu u tom procesu? Jer naravno mi provodimo e, projekte koji su u toku, koji su, se spremaju, govorili ste o paketu kružnog gospodarstva, kružnog, kružne ekonomije i tako dalje. Nadam se da se ti paketi uskoro mogu finalizirati. Govorili ste i o neku koji je također e, i neka vrsta provjere koliko smo fit i tako dalje. No, e, zar ne bismo sada trebali pokazati veću ambiciju povjereniče, jer ako gledate prvi nacrt dokumenta o kojem će biti riječi e, danas i koji će biti odobren u Rimu i koji će dovesti do nove rimske deklaracije. Naravno, održivost koja je spomenuta iz gospodarskog motrišta je naravno jako važna i može biti jedna od fokalnih točaka ponovnog pokretanja Europske unije imate možda sljedeće dvije godine, dvije i pol godine, samo ćemo raspravljati o Brexitu, nećemo imati alternativu i u tom smislu vaš portfelj bi mogao biti ključan e, za nekako ponovno pokretanje Europske unije. Dakle, moje pitanje je uz ove se postojeće inicijative i uz plastiku koje eventualno dodatne inicijative možemo provesti i planirati u sljedeće te dvije, tri godine koliko nam je ostalo. A što je vaše mišljenje o Europi više brzina? Znači, ta pojačana suradnja, ako nije moguća sa 27, 28 država članica, što mislite o tome da se ide s onim državama članicama koje žele napredovati? Vaša zemlja predsjeda Europskom unijom, trenutačno sada ste u posebnoj poziciji. Mi smo na raskrižju Europske unije, tako reći, kako sada e, možemo iskoristiti taj potencijal i taj, e, te aspekte održivosti e, gospodarstva za dobrobit naših građana. Kako bismo im pokazali neke rezultate za dvije godine? Hvala. okay It's okay. Okay. Uh, Zahvaljujem e, gospodine Belet na ovom zanimljivom pitanju. Kao što ste rekli, mi smo na sredini razdoblja i 60 godina je prošlo od pokretanja europskog projekta i to ćemo i proslaviti u Rimu. No, to ne bismo sada niste slavili u Rimu da nismo postigli tolike koristi. Ako je to projekt koji je trajao 60 godina i nije bilo nikakve koristi od njega, ne vjerujem da bi se sada to slavilo. Činjenica da slavimo je dokaz da smo svi svjesni koristi koje naše države članice, naši građani, kao što ste naglasili, su imali od ovog projekta. E, mi smo učinili dosta toga, ostvarili smo dosta toga po pitanju kvalitete zraka, kružne ekonomije, bioraznolikosti. E, očito je da dosta toga još treba odraditi, no ako pogledate naš e, mandat, naš dokument o mandatu, znači sve, skoro sve one točke koje sam spomenuo, naša agenda je gotovo zakonodavno govoreći gotovo mm, dovršena. Zašto kažem zakonodavno govoreći? Pa zato što ako gledamo u budućnost, e, mislim da se sada trebamo osredotočiti na najvažniju stvar, a najvažnija stvar je provedba u ovom trenutku. Nema koristi sastavljati zakonodavstvo, gomilati jedan zakon na drugi, ako se ti zakoni ne provode možemo odabrati ili da idemo na varijantu sa još više zakona ili možemo osigurati da oni zakoni koje imamo ne samo da se provode, već da se doista provode u cijelosti do zadnjeg slova zakona. I to je moje težište u buduće, znači težište će biti na provedbi. Dakle, moje težište je da moramo biti ambiciozniji. Kao što ste rekli, kad je riječ o ambiciji, često je komisija mnogo bliža parlamentu nego što je bliska možda nekim drugim institucijama, ali na komisiji da iznađe onaj završni kompromis. Postoji tu još jedna vrsta ambicije. Ambicija nije samo postavljanje ciljeva, ambicija nije samo postavljanje razina i standarda koje želimo postići. Najbolje ambicija osigurati da budemo ambiciozni i u smislu provedbe. Gospodine Belet, vi ste govorili, e, naravno moramo biti ambiciozni po pitanju ciljeva, no ambicija po pitanju provedbe za mene još i važnija ako želite ostvariti opipljive rezultate. Što se tiče Europe više brzina, pa to je jedna opcija o, koja se nalazi u bijeloj knjizi koja je ovdje na raspravu. To je svakako jedna od tema eh, o kojoj će biti najviše riječi u bliskoj budućnosti i eh, mislim da postoje različiti građani, odnosno države članice koje žele ići tim putem. Iako možda oni imaju različite interese takav pristup ima svojih argumenata za i protiv. Zašto? Normalno kad govorimo o europskom projektu ne radi se to o pitanju ko će prvi doći, e, već je pitanje, pitanje da svi skupa trebamo doći do tamo. Imamo 28 država članica, uskoro ćemo imati 27 država članica. To nije utrka, ne radi se ko će prvi doći do cilja. Mislim da svi, svi mi, svih nas 27, moramo doći na taj cilj. Kada govorimo o Europi dvije brzine, ja ne bih bio zato da Europska, Europa dvije brzine znači, a evo ja sam došao na cilj i ne zanimaju me oni koji su zaostali. Ne, mi moramo podržati i druge. Postoje neki koji se mogu kretati brže i ja se slažem da ako neko može ići brže, to ne bi trebalo biti problem, ne bi trebalo biti pitanje. E, sada možda imamo 27 država članica, 28 država članica koji idu u različitom brzinu. Ali ono što je bitno je da oni idu u istom smjeru. Bila bi katastrofa ne samo da se kreću različitim brzinama, nego da idu i različitim smjerovima. Thank you. Uh, on behalf of uh, Hvala, sada u ime SND-a gospodin Pavle Pop. Hvala i hvala što povjereniče, što ste došli. Hvala vam na um, pregledu. Već ste odgovorili na prvo od mojih pitanja. Zahvaljujem na snažno, snažnom stajalištu u odnosu na gnojiva. Moje Ehm, moj klub je zainteresiran za smanjenje sadržaja kadmija i smanjenje izloženosti na tom toksičnom metalu iako to nije u odgovornosti vaše eh, glavne uprave, ehm, cijenim vaše stalište po tom pitanju. Osim toga, zapitao bih vas za vaše stajalište o jednom drugom pitanju koje je visoko na dnevnom redu opće uprave Sante, to nije jedini e, e, problem, e, već je i narušava naše okruženje. To su spojevi koji mogu uništiti cijele populacije riba. Vrlo su bitni za pomorsko okruženje. Žela bih zahvaliti na vašim stalištima i što se tiče direktive o staništima i pticama, Drago mi je da su napušteni e, planovi da se preurede te direktive i želio, bih pitati koja je namjera komisije u odnosu na jednu drugu direktivu koja objedinjuje dionike na području dobrobiti životinja. E, i zadnje pitanje, u ožujku ste imali e, dijalog na visokoj razini sa kineskom državom. Možete li nam dati neke detalje o budućoj suradnji? 2017. je dio e, Europsko-kineske godine. Hvala, gospodin Pok. Reći ću nešto o glavnoj upravi Sante i e, vi znate da se taj, dio je povezan s veterinarima. mi naravno da smo blisko s tim e, povezani. To je jedno od područja gdje moramo biti jako oprezni. Mi podržavamo veterinare i nadam se da ćemo e, uspjeti pronaći dobro rješenje koje će nam omogućiti da idemo dalje e, uz po ovom pitanju endokrinih disruptora. Što se tiče pitanja karmija. E, kao što znate karmi u hrani predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih rizika. Mislim da naši građani zahtijevaju e, bolju zaštitu. Novi izvor zagađenja su fosfati, znači gnojiva E, i Europska unija treba podržati prijedlog komisije da e, oko, oko reguliranja gnojiva na način da se smanji kadmi. E, o tome se raspravlja već više od deset godina. Mislim da je sad svakako trenutak da se ostvare rezultati kako bismo mogli prijeći na netoksičke materijale jer mi ne govorimo samo e, što će se dogoditi jednom sa jednom štetnom stvari, već, e, tvari, već što je onaj e, opetovani učinak tih štetnih tvari. Naš pristup je u skladu sa načelom kružne ekonomije, jer mi ne želimo nastaviti reciklirati biološki otpad sa kontinuiranom akumuliranjem, kontaminacijom i tako dalje ovakvih tvari. Dakle, mislim da granice koje mi predlažemo da su vrlo realne i nadamo se da ćete moći uvesti ta prava čak i ne, prije nego što vijeće donese takvu odluku. Što se tiče fitness čeka za, za prirodu, e, vi ste s time zadovoljni da nismo otvorili te, te direktive. Pa ja, ja sam zadovoljan na neki način, ali sam i tužan jer te direktive iako ispunjavaju svoju svrhu nas neće dovesti do toga osim ako ne počnemo ozbiljno shvaćati provedbu. E, imamo e, izvješće o stanju okoliša, o stanju prirode, prirode E, govorili ste i u našoj strategiji bioraznolikosti i sve te izvješća govore nam e, koji je naš pristup tim ciljevima bioraznolikosti i e, jasno je da nažalost te ciljeve izgleda nećemo uspjeti ostvariti i to je nešto što nas brine jer bioraznolikost i dalje opada. Mi moramo početi djelovati. Ja ne kažem da ovaj pad koji se događa zadnjih nekoliko godina, da će se zaustaviti zadnjih u sad u sljedećih četiri mjeseca, ali već ako zaustavimo taj pad, već je i to neka promjena. E, kao što znate, e, predloženo je da bismo trebali imati akcijski plan oko provedbe ovih e, direktiva u prirodi i mi ćemo sljedećih tjedana izaći sa tim akcijskim planom koji će se temeljiti na rezultatima e, konzultacije koje smo imali, komentara, izvješća koje smo imali. Isto tako je to u skladu sa zahtjevom Europskog parlamenta za to da se odmah poboljša provedba zakona. Što se tiče e, rasprave s Kinom o oceanima, ja bih tu imao jednu molbu. Ovo je odbor koji predvodi po pitanju oceana. Ja znam da su kolege iz ovog odbora jako aktivni po tom pitanju. A tu su, da, vidim sada. Ne vidim, nemam naočale, pa ne vidim koje su tu. No, mislim da čak i ako bismo se mogli sastati, imati daljnje sastanke i dati vam pregled što se događa, naša agenda u odnosu na oceane nije nešto što sagledavamo iz europske perspektive. Oceani, baš kao i okoliš, e, nisu samo okruženje Europske unije, Kine, Sjedinjenih država, imamo samo jedan okoliš, globalni okoliš, imamo globalne oceane. A ti globalni oceani suočeni su s globalnim problemima i moramo iznaći globalna rješenja i što je još važnije, globalno djelovati. E, mi smo prošle godine e, iznijeli našu komunikaciju o oceanima, boljem upravljanju oceana i ta komunikacija usredotočena je manje više na tri područja. Prvo područje koje trebate jest e, jačati postojeći zakonski okvir. Ja znam da imate dobar okvir e, koji nam je dao jedan od najboljih alata koje imamo, no postoje tu još neki, neke e, praznine, odnosno nedostaci, kako upravljamo bioraznolikošću i tako dalje. Znači, prvi dio je jačanje našeg zakonskog okvira, a drugi dio je smanjenje ili ukupna eliminacija štetnih ljudskih pritisaka na naše oceane. Tu govorimo o zagađenju, acidifikaciji, znači ukisljavanju naših Uh, oceana, velikom problemu morskog otpada. Naravno nije to morski otpad, to je otpad koji dolazi sa kopna. Um, smanjenje pritiska na oceane i treće naravno znanje da nam je potrebno bolje znanje o našim uh, oceanima. Ja često kažem uh, da ne možete s našeg planeta ići u svemira, da ne prođete oceane, da, Europska unija, ja mislim da je uložila, neću reći potrošila, već uložila je dosta novca u istraživanja Arktika, istraživanja oceana općenito i naša treća točka je da bismo trebali nastaviti ulagati još više novca u e, znanja o našim oceanima. Imali smo rasprave sa gotovo svima, sa Sjedinjenim državama, Kinom, afričkim zemljama. Sa Kinom e, su naše rasprave bile vrlo zanimljive jer moj prvi sastanak s Kinom e, prije otprilike dvije godine gotovo da smo mogli zamijeniti bilješke jedni s drugima. Doslovno smo progovorili istim jezikom, vidimo da su kinezi jako opredjeljeni prema ovim pitanjima. Ova godina je e, takozvana plava godina EU i Kine i dobra je prilika da surađujemo. E, to je važna, ova je godina važna i za konferencije o oceanima. Prošli mjesec e, smo imali e, e, summit u Indoniziji, zatim u lipnju ćemo imati u Ujedinjenim narodima konferenciju u Njurku koju podržava jedna od naših država članica, a to je Švedska, zajedno s Fidžijem. I još nešto jako važno, naša konferencija o oceanima koja će se održati na Malti između 5. i 6. od 5. do 6. listopada. Znači četvrta konferencija o oceanima, prva je bila e, u Čileu, zatim u Washingtonu, e, sada na Malti, a peta će biti na Indoneziji i zatim u Norvišku. Uh, Hvala najljepša. Budući da imamo sada e, dug niz e, govornika, mislim da bi najbolje bilo čuti najprije pitanja, nakon toga da dajete odgovor na sve njih. Najprije gospodine Meker. Hvala najljepše, ja ću govoriti na nizozemskom. Hvala vam, gospodine povjereniče, što ste e, održali e, govor. U uvodnom izlaganju ste rekli da će komisija krajem proljeća, odnosno da je komisija krajem proljeća odlučila napokon da će se zadržati direktive o pticama i staništima. Želim vam se zahvaliti na tome jer ste dosta kaskali u ovom području i mislim da kao i mnogi zastupnici E, ja smatram da je ovo dobar izbor. Dosta e, studija je pokazalo e, dobrobit ovih direktiva, ali je problem njihova provedba, te se na to trebamo usredotočiti. Mislim da je ovo značajan signal za mnoge građane koji čine sve što je u njihovoj moći svakodnevno kako bi održali bioraznolikost E, a isto tako to ide u e, istom smjeru kao i sve želje građana koji su se zalagali za održavanje programa Natura 2000. E, želim samo čuti nešto više o sadržaju, jer o tome niste puno govorili. Jedna od jedan od aspekata koji je naglašen u izvješću koje je odobreno u veljači je e, daljna integracija zaštite bioraznolikosti i drugih područja zaštite, naročito e, šumarstva i poljoprivrede i mislim da je to ovdje ključno. I bio bih vam zahvalan kada biste nam mogli reći na koji način surađujete s drugim povjerenicima kako biste zajamčili da akcijski plan o kojem ste govorili zaista dovede do te nužne integracije. U prijedlogu o bioraznolikosti se govori također i e, pristupu sa e, više sudionika. E, da li su sudionici bili uključeni i u ovaj prethodni akcijski plan i ako da, kako? I posljednje pitanje, što se tiče proljetnog lova na na ptice selice. E, tu ste rekli da ćete uvesti određene mjere, to ste bili najavili, ali mislim da svi sada očekujemo e, konkretna djela koja su ključna za vjerodostojnost e, i povjerenje naših građana. Hvala gospodine Gerbrandi u ime kluba ALDE. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala gospodinu povjereniku što je ovdje danas sa nama ponovno. Prošlog puta smo imali sastanak sa vama i isto tako smo razgovarali o situaciji e, prirode e, kada smo govorili o srednjoročnoj procjeni strategije o bioraznolikosti. I ja sam tada rekao što mislim da će se desiti nakon objave e, ovog izvješća koji to sam rekao na sastanku koji je održan u Europskoj komisiji e, i mislim da smo tada bili dosta daleko od naših ciljeva za bioraznolikost. Svi pokazatelji zapravo su išli u krivom smjeru. Ono što se nakon toga desilo je napad na direktivu e, o staništima i pticama, napad koji je došao čak i iz kabineta e, povjerenika Europske komisije. A ako je bilo tko e, branio cijeli, ako je bilo tko zaustavljao cijeli ovaj postupak, proces i napredak direktiva, to je upravo e, kabinet e, e, Europske komisije. I mislim da je naš cilj poboljšati bioraznolikost, no međutim došlo je do suprotnog učinka nakon objavljivanja ovog dokumenta o stanju prirode. Žalosno je što je vjetar e, uništio azorski prozor na Malti jučer. To je također jedno od pitanja kojim bi se trebali baviti. No mi se pitamo zapravo što ćete učiniti više od objavljivanja ovog akcijskog plana. Zato što mi smatramo da ovo zaista nije dovoljno. Mi svi znamo da je poljoprivreda jedan od glavnih uzročnika gubitka, e, gubitka bioraznolikosti. E, ne možemo kriviti naravno poljoprivrednike, ali e, jako je teško njih nagovoriti da idu u istom smjeru kao i mi. Povjerenik Hogan je sa nama razgovarao prije par tjedana i ja se pitam na Pitali smo ga što će učiniti u narednih nekoliko mjeseci. On je rekao da će sačekati e, buduće smjernice za poljoprivrednu politiku, a do toga će doći tek 2021. godine. A do tad će ova strategija se završiti jer je predviđena do 2020. godine. Pa se pitam što vi zapravo mislite učiniti, i na koji način mislite uvjeriti vaše kolege da je zaista hitno da se djeluje. Mi smo svi pratili što se dešavalo u Poljskoj, u šumi Bjelovica i moram priznati da vam mogu čestitati na poduzetim akcijama, no međutim Usprkos činjenici da je Europska komisija poduzela zakonodavne korake, ništa se nije promijenilo. Sada se nalazimo na samom kraju zakonodavnog postupka i mislim da je dosta štete već nanešeno. Mislim da je sada potrebna jedna jača strategija u odnosu na ovu koju ste imali do sad. Dakle, još jednom se pitam što namjeravate učiniti? Postoji li neki hitni plan i zašto ne postoji hitni plan umjesto e, jednostavno akcijskog plana? Hvala, hoćete li odgovoriti na ovo pitanje ili da možda predamo riječ e, još dva govornika pa poslije toga da odgovorite na ta pitanja. Gospođa Bojlan, izvolite u ime kluba GUE. Hvala e, gospodine povjereniče Vela što ste danas sa nama i što ste ste nam tako dali priliku da vam postavimo pitanje. Ja imam jedno vrlo specifično pitanje koje se tiče vode. Želim pitati povjerenika zašto njegov ured ignorira demokratsku želju građana Europske unije. U e, petom mjesecu 2012. godine prva građanska inicijativa je e, uspješno podnesena sa 1,8 milijuna e, potpisa gdje se traži da se ne liberalizira e, e, vodne usluge, da svi imaju pristup vodama. 2014. godine usvojeno je mišljenje u kojem se usvaja ovo mišljenje građana. U 12. mjesecu 2015. godine i parlament je potvrdio ovu želju građana, no međutim od tad E, komisija se nikako nije izjasnila, nije došlo ni do kakvog odgovora na ovo pitanje građana, niti od e, niti je došlo do odgovora na pitanje Europskog parlamenta ili e, bilo koga drugog. Vi znate da je komisija bila dosta neučinkovita i da nismo dobili ni pitanje koje smo poslali u pisanom obliku e, i da e, jednostavno to se više ne može tolerirati. Zbog toga vas želim pitati, povjereniče Vela, kada ćete početi poštivati demokraciju, kada ćete odgovoriti na pitanja građana e, i kada ćete ispoštovati mandat na koji ste pristali, a to je e, jednako i dobro upravljanje vodama u svim državama članicama i e, pristup vodi. Hvala. I posljednji koordinator koji se javio za riječ je gospodin Eichhout u ime zeleni. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala povjereniku što je ovdje danas sa nama. Ja Naravno, moram reći da vi jeste pratili manje više e, pismo namjere koje vam je gospodin Juncker predao na početku mandata, no međutim to nije bilo lako, zar ne? Jer mi svi znamo da je Juncker u tom pismu samo govorio o boljem zakonodavstvu u na području okoliša, a to je dakle primjena zakona koje su usvojili vaši prethodnici i nadzor direktive o pticama i e, staništima. Dakle, u tom pismu nisu postojali neki ambiciozni ciljevi. E, I nisam sigurna da se možete samo na to ponositi. E, ja sam malo iznenađen činjenicom da niste toliko ni govorili o određenim stvarima. Na primjer, reforma ZPP-a koja je u tijeku. Znamo da postoji upitnik kojeg su vaše kolege poslali u kojem se govori o razvodnjavanju mjera ZPP-a i e, provjere e, neučinkovitosti tih mjera, ali ako vi razvodnite te mjere, naravno da će biti neučinkovite. E, mi moramo zajamčiti da ZPP e, zaista uvede i zelene mjere. Ja mislim da e, za sad prijedlozi koji su dati za e, ZPP, naročito što se tiče bioraznolikosti, nisu dovoljno ambiciozni i ja mislim da zbog toga glavna uprava za okoliš mora biti mnogo aktivnija nego što je bila u posljednje dvije i pol godine. Vi niste niti u jednom trenutku govorili o skandalu Dieselgate-a. Možda niste primijetili što se desilo, ali vjerojatno znate da postoji izvješće istražnog odbora u kojem se optužuje i komisija uvelike. I mislim da bi e, odbor, e, komisija koja se bavi okolišem trebala ovo pitanje razmotriti ozbiljno. Mi znamo da vozila koja zagađuju previše se još uvijek nalaze na europskim cestama i znamo da moraju postojati e, okolišne inspekcije koje za sad ne postoje. Vaš e, prethodnik je već dao jedan predlog za osnivanje okolišnih inspekcija, no međutim to je ostalo negdje u ladici jer ste se vi bavili boljim zakonodavstvom. Ali Dieselgate nam je sada pokazao da se tu radi o jako važnim aspektima. Radi se o zdravlju naših građana. I sada se pitam zašto vi niste najavili da da ćete se ponovno baviti ovim pitanjem. Zašto se ne bi borili za bolji okoliš jer mi želimo imati povjerenika koji će se zaista boriti za svoje građane. Hvala. Gospođa Maginis, naša potpredsjednica, je zatražila da postavi svoje pitanje sada jer mora kasnije otići. Hvala vam najljepša gospođo predsjedavajuća i drugim kolegama što ste mi omogućili da sada postavim svoje pitanje. Povjereniče, hvala na ovom izlaganju. Ja želim se nadovezati na ovo što je rekao prethodni govornik i govoriti o poljoprivredi. E, zabrinuta sam dosta jer ja jesam članica i odbora za poljoprivredu i okoliš i dosta sam isfrustrirana ovom e, podjelom između e, onih koji brane poljoprivrednike i oni koji brane okoliš. Poljoprivrednici su nam potrebni kako bismo ispunili ciljeve i za okoliš i sigurnost hrane i zajedno sa mojim kolegama i zajedno s komisijom moramo pokušati premostiti ovaj jaz jer ukoliko to ne uspijemo učiniti onda ćemo E, propasti i na strani poljoprivrede i okoliša i moramo dakle svi zajedno djelovati e, i nevladine organizacije i organizacije poljoprivrednika moraju zajedno sa nama raditi više nemamo vremena znamo da to dovodi do frustracija i kod poljoprivrednika i nevladinih organizacija ali isto tako i do situacije koja ne pomaže nikome zato tražimo od vas pomoć na ovom području Zatim, što se tiče ove prezentacije i dokumenta o ribarstvu u Europi, tu smo čuli jedno jako dobro i zanimljivo e, izlaganje i mislim da se na ovo trebamo nešto detaljnije osvrnuti, jer ako postoji barem neko pitanje koje dijeli e, građane Europske unije, koji e, smatraju da se sve pruža većim e, ribarima, a ništa malim ribarskim zajednicama onda e, zaista je to znak da se njihove bojazni moraju uzeti za ozbiljno. E, hvala vam najljepša. Ja neću biti ovdje kada budete odgovorili na moje pitanje, ali moj asistent će zapisati vaš odgovor. Hvala najljepša. Evo dobili smo dosta pitanja. Još će ih biti nakon toga, ali sada vam e, dajem priliku da odgovorite na neka od ovih pitanja koja su upravo postavljena. Pokušat ću odgovoriti na sve istovremeno jer su sva ova pitanja međusobno povezana. Što se tiče direktive o e, staništima i pticama, mi imamo e, ciljeve zacrtane u akcijskom planu koji e, najprije moraju uzeti u obzir sve komentare koje smo zaprimili. Mi se moramo baviti osnovnim e, razlozima uništavanja bioraznolikosti kao što smo to naznačili u našem izvješću. U svim izvješćima e, poljoprivreda se nalazi na prvom mjestu kao uzročnik gubitka bioraznolikosti. Akcijski plan e, se bavi dosljednošću, gospodarskim ciljevima i mjerama uz koje ćemo pokušati e, postići najbolji potencijal za postizanje zdravog ekosustava uz naravno suradnju i gospodarskog sektora jer vrlo dobro znamo da ne možemo nastaviti dalje ukoliko postoji ova podjela ne samo između poljoprivrednika i e, e, okoliša, već isto tako ako nastavimo ovu podjelu između gospodarstva i zaštite okoliša. Sve će to predstavljati ogroman izazov za okoliš, ali isto tako može predstavljati i sjajne gospodarske prilike. Što se tiče uključenja svih dionika, moram reći da države članice, nevladine organizacije su svi bili do sad jako dobro uključeni od samog početka postupka konzultacija uključeni su bili u pripremnoj fazi, a i kasnije. I ja bih zamolio sve one koji su tako aktivno sudjelovali u fazi konsultacija, nastave biti uključeni isto tako aktivno kada radimo na provedbi. Jer mi ponekad moramo biti stalno iza država članica i e, dionika kako bi primijenili ono što smo se svi zajedno dogovorili. Ovaj akcijski plan će voditi e, tim povjerenika. Na čelu će biti prvi potpredsjednik gospodin Franz Timmermans i e, vijeće će naravno usvojiti i e, zaključke u šestom mjesecu vjerojatno ovom akcijskom planu i onda ćemo se obratiti i parlamentu kako bismo vidjeli hoćete li vi usvojiti neku rezoluciju ovom akcijskom planu. U ovom akcijskom planu ćemo se osvrnuti i na neke druge aspekte na koje se do sada nismo osvrtali u postojećim direktivama. Ovdje najviše govorim o polinizaciji, o uključenju, uvođenju zelene infrastrukture, e, preuzimanju e, drugih e, direktiva koje nisu ograničene samo na naturu 2020. A kada već govorim o e, naturi 2020 e, i lokacijama koje su zaštićene lokacije, znamo da to predstavlja 20% kopna Europske unije, ali što se tiče pomorski zaštićenih područja, to morate shvatiti da naši oceani sadrže više od 60 ili 75 posto e, područja u kojima se mora održati bioraznolikost. Dakle, mi se ne usredotočavamo samo na očuvanje bioraznolikosti na kopnu, već isto tako i u našim oceanima a govoreći o lokacijama Nature 2020, tu također imamo akcijski plan i neki od nas misle da e, je dovoljno imenovati lokacije Nature 2020. Mi smo identificirali već 20% kopna Europske unije kao lokacije Nature 2020, ali se trebamo zapitati e, sa koliko lokacija dobro upravljamo? Odgovor je 50%. Ja ne bih dakle, govorio samo o onih 20% kopna koji pripadaju Naturi 2020, već samo o 10% kojima se dobro upravlja. A glede poljoprivrede, u svim izvješćima o kojima sam govorio, kada sam govorio o stanju prirode, e, okoliša, srednjoročne revizije, poljoprivreda uvijek stoji na prvom mjestu kao uzročnik e, pogoršanja bioraznolikosti. Ali se slažem sa gospođom Meginis, ako želimo iznaći neka rješenja, naša početna točka ne smije biti pokazivanjem prstom na krivce. Poljoprivrednici moraju bio, biti dio rješenja. Ako govorimo o štetnim gnojivima, pa nisu poljoprivrednici izmislili ta gnojiva, već znanstvenici, a većinu tih gnojiva smo mi sami odobrili. Dakle, kada mi razgovaramo s poljoprivrednicima, kao što sam ja imao priliku, E, na raznoraznim forumima za poljoprivredu. Ja sam sasvim jasno rekao koje su moje bojazni i rekao sam da kada govorim o poljoprivredi, to ne znači da smatram e, cijelu poljoprivredu štetnom. Postoje štetne prakse u našoj poljoprivredi i moje mišljenje da ne bismo trebali više e, pružati potpore za te štetne prakse, već trebamo davati poticaje za one e, dobre poljoprivredne prakse. Dakle, mi ćemo radije pružati potpore za ove dobre prakse nego nastavljati davati potporu za štetne poljoprivredne prakse. I e, mi naravno surađujemo na visokoj razini sa kolegom Philom Hoganom koji jako dobro razumije e, koji, o kojem problemu se radi. On je nekada bio i ministar za okoliš u svojoj zemlji, tako da vrlo dobro poznaju ovo pitanje. I oboje smo se složili da trebamo uključiti poljoprivrednike, E, u e, naš rad. Ne možemo imati akcijski e, plan u kojem se govori o narušavanju bioraznolikosti bez uključenja poljoprivrednika. Što se tiče proljetnog lova, ja sam bio za to. Mi smo ipak izglasali moratorij na proljetni lov u određenim zemljama, ali ja sam bio E, raznočaran činjenicom da e, su određene e, da, su određene ptice ipak ubijane i u tom tim područjima u kojima je nametnut moratorij, makar u malim količinama, ali to je nešto što ugrožava ove naše mjere. A mi moramo zaista zaustaviti proljetni lov ali uspr zbog ovog našeg sustava s kojim raspolažemo teško je zaustaviti potpuno taj proljetni lov. A glede ovog e, sastanka na 13. katu e, mi smo E, na samom početku naših e, konzultacija rekli koje su naše namjere, rekli smo da očekujemo dobru suradnju i doprinose e, naših građana, ali ne zaboravimo da se tu radilo o najvećem konzultacijom konzultacijskom postupku imali smo nekih 500 e, tisuća, odnosno skoro pola milijuna e-mailova koje smo zaprimili, ne spominjući e, pisma koje smo dobili od država članica, ministara nevladinih organizacija, zastupnika i tako dalje. Što znači da zaista to želimo uzeti u obzir i želimo postići e, konkretne rezultate. Sve ovo je premašilo naša očekivanja, ali, će nam ali nam je omogućilo da definiramo ciljeve koje smo zacrtali u u akcijskom planu. A jasno je da u mom mandatu to nije bilo zapisano, e, kao što ste i vi to rekli, E, ja sam stoga mogao reći da nećemo ni mijenjati te direktive, da ih smatram prikladnim, ali kao što vidite mi smo htjeli ipak biti proaktivni te smo predložili e, da se ipak objavi ove, ovaj akcijski plan. Što se tiče azurnog prozora, e, svi smo zaista jako pogođeni ovim što se desilo. Mi smo azurni prozor bili odabrali kao logo za jednu od naših konferencija, ali nažalost ovo je jedan od slučajeva kada priroda uništava prirodu i ništa se tu nije moglo učiniti. To je velik gubitak. A što se tiče e, šume Bjelovice, da, tu je došlo do kršenja i postupak o kršenju je već pokrenut, a ministar me informirao putem pisma da su prilagodili plan o upravljanju i da su već sada počeli primjenjivati nešto stroži nadzor. Također smo počeli e, zaprimati dobar broj e, izvješća od nevladinih organizacija i e, stoga smo zatražili od e, ministra da odmah prestane raditi i poduzimati ove akcije koje su do sada postizali. A što se tiče amandmana, e, oni su bili u skladu sa europskim propisima, no međutim, nažalost, nisu usvojeni, što znači da kršenje se i dalje nastavlja i mi pripremamo sljedeće korake u okviru postupka za kršenje. Kada se kada je riječ o vodi tlu, moram najprije reći da je stav komisije po ovom pitanju savršeno jasan i da je jasno iznešen uh, u brojnim navratima u parlamentarnim pitanjima eurozastupnicima uh, u dopisu koji sam uputio gospodinu Simon Kovenu osobno imamo nedavno usmeno vraćanje parlamentarnom odboru tako da stoga više neću duljiti sada je na irskoj vladi i parlamentu da iznađu rješenje E, i da vide kako će ispoštovati europske zakone. No, značajno je uvijek da se poštuje načelo e, oporavka i e, toga da su zagađivači ti koji plaćaju. Što se tiče mojih službi i pisama, ja sam već odgovorio gospođ Bojlenc. Tako da nemam šta dodati na tu temu, samo mogu reći da Europski ombudsman e, se bavi time također i ja ću ispoštovati njen rezultate njene istrage. Ja sam dopustio jer jasno stavio do znanja svom mom osoblju da u potpunosti podrže ombudsmana u ovoj istrazi. Kad se radi o tome da li moj mandat lak ili nije, ja se, ako dopustite, neću složiti s tim. Što se tiče e, reforme zajedničke poljoprivredne politike, da, mi ćemo se zalagati za reformu ZPP-a, na, kojima će, na kojoj će Hogan raditi. Već su uvođene razgovori između mog kabineta i Hoganovog kabineta i naših službi. A komentar da je moj prethodnik učinio sve da ZPP bude zelena, pa da. To i kažemo, ozljenjenje koje je trebalo napraviti, proizvesti ZPP se nije ostvarilo, tako da moram nastaviti tamo gdje je stao moj prethodnik i zalagati se za ozljenjenje ZPP-a i nadam se da će to biti uzeti u obzir i potrebna nam je vaša podrška također. Ne možemo imati podijeljen Europski parlament i podijeljeno vijeće oko ovoga. Da, što se tiče Dieselgate-a, naravno da to uzimamo jako ozbiljno. Jako ozbiljno u kontekstu poboljšanja kvalitete, kao što sam to rekao, u svom uvodnom izlaganju, zagađenje zraka jeste tih nevidljivi ubojica i mi smo jako, jako pomno to pratimo, glede ostvarenja naših cilja za 2030. E, što se tiče programa za čišću Europu, mogu spomenuti direktivu NEC koja je usvojena prošle godine, ponavljam, to treba početi primjenjivati. Mogu spomenuti i direktivu MCP usvojeno 2015. godine. No, činjenica što sada radimo na direktivi LCP, to znači da moramo započeti čitav niz dijaloga o čišćoj Europi s državama članicama. To radimo s Iskom, nadam se da ćemo imati buduće dijaloge sa Mađarskom i Luksemburgom. Cilj je dakle da se počne djelovati. Također surađujem na, s malteškim predsjedništvom o ratifikaciji protokola iz Göteborga, dakle smanjenja emisija u trećim zemljama. Što se tiče inspekcija, to je doista na našoj agendi, isto tako i pristup pravdi na kojim napredujemo i uskoro ćemo predstaviti smjernice. Ima jedna stvar koju želim dodati na ono što je gospođa McGinnis rekla. Mi ćemo provjeriti pravosudne inicijative. A još jedna stvar o ovom mirskom pitanju. Jedan od naših kolega, ravnatelj Orel, koji se obratio Irskom parlamentu e, imao raspravu koja je trajala dva i pol sata. Tako da ćemo mi i dalje tamo predstavljati taj slučaj. Ispričavam se povjereniče, ali e, ECI je bila jako konkretno pitanje koje smo postavili i bio je rok e, da Europska komisija odgovori na to, a prošlo je više od godinu dana od trenutka kad je Europski parlament pozvao Europsku komisiju da pruži odgovor. Da, to je e, o građanskoj inicijativi e, o dostupnosti vode i bilo je milijun i nešto potpisnika. Na tome se radi. To još nije obratio kolegi. U stvari već je obrađeno na kolegi, sasno kolegija prije samo sam tjedana. Dobro. Hvala. Idemo dalje s drugim kolegama. Simona na redu. Hvala predsjednice. Hvala i vama povjereniče. Saslušao sam kolege koji su prethodili i svi su rekli da treba smanjiti raskorak između poljoprivrede i okoliša. Vjerojatno ne želim biti heretična ovdje, ali imamo, želim reći da imamo jedan veliki izazov ovdje u komisiji i, i, i parlamentu, a to je jaz između industrije i okoliša. Naime, ne smijemo zaboraviti da imamo dakle, pitanje zapošljavanja, novih tehnologija i tako dalje. To je od ključnog značaja i osnovni kružna ekonomije na neki način okosnica na kojoj, e, kostur na kojem počiva to sve. To nam omogućuje da ponovno dođemo do e, sirovina koje nam nedostaju, kojih nema puno u Europi, dakle uz otpad ćemo doći do tih e, sirovina i onda ćemo po toga imati puno učinkovitije cikluse proizvodnje i imati održive proizvode. No, u ovome što ste malo prirekli, vi ste s pravom kazali da ćemo idućeg tjedna u Strasburu da ćemo se baviti pitanjem kružne ekonomije. Povjereniče, zauzet ćemo stav po pitanju četiriju direktiva. To neće biti kraj, već početak te kružne ekonomije. Kažem, sami početak, polazište. A onda ćemo imati čitav niz mjera i planova djelovanja. Vi ste spomenuli neke od tih eh, akcija ako dopustite, ja bih podsjetila na strategiju o plastici. Tu se radi o delikatnom, tako da kažem, materijalu. Plastika se često spominje kada se govori o zagađenju, zagađivanju mora, ali ne smijemo zaboraviti da je recikliranje plastike težak postupak. Industrija proizvodnje plastike se zalaže za bioplastiku. Stoga ta strategija ne bi trebala biti samo komunikacija. Dobro, komunikacija je u redu, ali moramo imati zakonodavne odredbe od samog početka. Vi zatim spominjete ponovnu uporabu vode u poljoprivredi kako se ne bi previše crpilo e, vodni resurs. E, jako je dobro što govorite prije ljetne stanke. Jasno je da sam ja za takav pristup. No, čuju se govorkanja prema kojima se ta direktiva neće primjenjivati na određene države članice, dakle da se tu radi o nekoj drugorazrednoj odredbi. No, ukoliko želimo bolje raspolagati resursima, moramo po svaku cijenu e, izvesti na put tu direktivu o ponovnom korištenju vode. Evo zaključno, želim uputiti apel i molim vas da budete prisutni po pitanju ulaganja. Potrebna vam je tranzicija, istina da imamo u Europu više brzina. Dobro, pa pomozimo onda onima koji kasne, a to znači da su potrebna ulaganja i u infrastruktura. Vjerujem da ćete vi dati svoj pristup tome. Hvala, gospođo Šulica, izvolite. Hvala vam lijepo imam jedno partikularno pitanje gospodinu velu s obzirom da se bavi zaštitom mora i zaštitom zraka i okoliša željela bih upozoriti na hrvatsku kao zemlju koja je članica europske unije i koja poštuje sve kriterije kad je zaštita okoliša u pitanju no imamo problem s zaštitom okoliša naših susjeda da, e, jer zbog njihovog e, dakle, nepoštivanja zaštite hrvatski građani imaju problema. Konkretno ću navesti primjer e, rafinerije u Bosanskom Brodu koji zrak udišu stanovnici Slavonskog Broda u Hrvatskoj, zatim smeća iz Albanije koje dolazi na jadransku obalu koja se nalazi u Hrvatskoj i isto tako ideju Crne Gore da pokrene e, izgradnju naftnih bušotina u Jadranskom moru koje e, bi se e, ekološke posljedice osjetile direktno u Hrvatskoj. Poznavajući odredbe bazelske konferencije, odredbe, konferencije konvencije, poznavajući odredbe Barcelonske konvencije i svih ostalih direktiva koje imamo o sprječavanju i kontroli onečišćenja na koji način komisija može utjecati da zemlje aspirantice poštuju prava koja su određena međunarodnim konvencijama i na koje su se obvezale potpisom tih sporazuma? Uh, E, hvala vam na divnoj e, komunikaciji o e, upravljanju mora. Vi ste tražili konkretne mjere u tom smislu. Znam, vjerujem da znate da u obzoru za 2020. imat ćemo način da više podržimo znanost i znanje o e, o morima. Imam da pitanja koje se tiču upravljanja oceanima. Najprije ne mislite li ne mislite li da bilo dobro da više razvijemo i proširimo rad, nadležnost rada za ribarstvo da bude usklađen sa e, Digi Mare? Drugo pitanje koje se tiče oceana, jesu li e, oceani tema na kolegiju komisije o kojoj raspravljate ili imate poseb... zasebnu radnu skupinu o oceanima, jer to je nešto što se što je protkano kroz nadležnosti više odbora i više kom, uprava komisije tiče se i ribarstva i zdravlja i tako dalje. I zadnje pitanje, mikroplastika. Već je bilo riječ o plastici, no mikroplastika je jako važna i za rijeke, i za oceane. To se pronalazi ne samo u ribama i u pticama, već i u soli koja strpi iz mora. Dakle, da li postoji kakva strategija za borbu protiv e, uporabe mikroplastike. To se nalazi u e, gumama, u cipelama, u odjeći, jako brojnim stvarima. Dakle, ima li ikakvih inicijativa za smanjenje uporabe mikroplastike? Hvala Gezine. Gospodin Ek. Hvala gospođo predsjedavateljice, zahvaljujem i povjereniku Veli koji je danas ovdje u novije vrijeme doživljavamo jako veliki e, broj e, kitova koji se nasu, nasuču na e, obalama različitih zemalja. Govori se čak i da je to zagonetka. Što je uopće uzrok tog fenomena? Mi ne znamo zašto je to daleko E, toliko i daleko od njihovih uobičajenih staništa tih kitova. Ima dosta teorija o tome, da li je to možda zbog ovih plastičnih dijelova ili dijelova ribarskih mreža. Jasno je da trebamo učiniti nešto protiv e, zagađenja oceana različitim otpadom, osobito plastikom i komisija očito poduzima nešto u tom području. No ono što je još važno je i opterećenje bukom sonarima ratne mornarice. Po tom pitanju imam pitanje da li ima kakvih planova komisije da se istraži to odumiranje kitova, a i da se istraži u kontekstu opterećenja bukom e, ratne koju uzrokuje ratna mornarica. Dakle, e, Dakle, budući da je bioraznolikost, maritimna bioraznolikost e, jako važna, populacije kitova su se možda malo oporavile, ali ne možemo se još opustiti i želio bih znati da li ćete poduzeti nešto protiv e, japanskog lova na kitove, e, a i ovdje recimo na Farskim otocima kod nas. Hvala, gospođa Hvala. Hvala vam. E, hvala i povjereniku. E, mislim da je vrijeme e, da se nešto stvarno dogodi u odnosu na šume u Poljskoj kada ste nas obećali da ćete pokrenuti postupak povrede propisa ja mislim da bismo trebali proslaviti da ste rekli nešto realno, a ne samo neka prazna običanja. Ja osim toga želim se nadovezati na ovo što je rekla Simona o strategiji plastike, ne samo da se tu rade priopćenja i komunikacije, već i neki zakonodavni prijedlozi dosta dugo se bavimo time i moje vlastito zadnje pitanje na koje još niste odgovorili, a to je da se odgovori zakonski na obvezu da se e, istupi u odnosu na plastične vrećice. Tu ste e, se obvezali da ćete imati metode prebrojavanja plastičnih vrećica da bi to trebalo, da bi mi to trebali imati tako reći u rukama. Vi ste obećali parlamentu da ćete odraditi taj posao, ali ja bih voljela vidjeti te metode, a, osim toga tu je još jedna druga točka u toj direktivi. Ox degradable je nešto što se širi svugdje E, u Španjolskoj, Malti, na Cipru e, i u mojoj zemlji mislim da biste tu trebali izići sa nekim jasnim istraživanjima. To bi, koliko ja znam, trebalo zabraniti. E, kao da čekamo da plastika prekrije E, poljoprivredu. Korištenje oksija tamo je kao da šaljete e, male e, komadiće mikroplasta u naše okruženje. Doista trebate reagirati po tom pitanju, to treba provesti ove godine i nadam se da ću od vas dobiti jasan odgovor. Hvala, gospodin Faria. Well, thank you, uh, commissioners, for being here. Uh, Hvala povjereniče što ste došli. Ja sam želio govoriti o upravljanju oceanima kao izvijesti za tu temu, no evo, bilo je već takvih pitanja, a i vi ste jasno prezentirali i moju argumentaciju, pa zahvaljujem na tome. Imam još jedno pitanje za vas, govorit ću portugalski. znate, siguran sam da znate da nekoliko kilometara od portugalske granice imamo um, odlagalište nuklearnog otpada koje je u Španjolskoj a portugalska stranka nije konzultirana oko tog odlagališta nuklearnog otpada, a tu je i drugih, e, nekoliko drugih projekata Španjske vlade da se otvore neke stare nuklearne elektrane u Burgosu, što je blizu rijeke, e, korita rijeke Duro, koja se uljeva kod porta i dakle druga su dva španjska projekta koji ugrožavaju u tom smislu Portugal. A to je jedno istraživanje rudnika u Salmanke i e, jedan projekt koji čak uključuje uran. Ova tri projekta uopće nisu ni prijavljena portugalskim vlastima a u odnosu na direktivu trebalo je to biti učinjeno, a to je i kršenje konvencije ESPO o prekograničnim projektima. A očito kod ova tri španjska projekta se radi upravo o takvim projektima. 11. ožujka imamo godišnjicu strašne nuklearne katastrofe u Fukushimi. Gotovo da sam završio. Drago mi je čuti da činite sve što je moguće kako bi države članice ispunile svoje obveze. Nadam se da ćete pokrenuti postupak um, povrede zakonodavstva kada države članice e, ne poštuju zakonodavstvo. Želim pitati što radite u odnosu na to kršenje europskog zakonodavstva. Gotovo sam završio. I zanima me da li Španjolci očekuju direktivu o procjeni okoliša. Trebali bismo zatražiti Španjolsku da e, obavijesti pojedinika što namjerava učiniti po tom pitanju. Postoje i drugi instrumenti e, na koje kroz koje možete postaviti ta pitanja. Ne morate ih učivati. Gospodin Panjo, izvolite. Hvala predsjednice. Evo, povjerenče dva, dva pitanja. Prvo ste već e, puno govorili i vi, kolegica Bonafe, koja je izvjestiteljica o direktivi o kružnoj ekonomiji. po tom pitanju vam želim reći da ste bili u pravu. Tu imamo važan ulog, naime, tu se radi o promjeni gospodarske paradigme. Želim nešto reći o bacanju hrane. Vi o tome niste govorili, o tome se glasalo na odboru izglasan je amandman koji može uvesti bacanje hrane. Pod 89 milijuna tona prehrambenih proizvoda su bačeni svake godine u Europi. Ako se ništa ne poduzme, može, taj broj će doći do, dvije, do 120 milijuna tona 2020. Dakle, spram takvih brojki, nedostatak, nepostojanje europskih ciljeva mi se čini e, krajnje neodgovornim. Iz tog razloga vas želim pitati da li uz amandman koji je izglasan na odboru, da li u okviru trijaloga želite preuzeti taj trijalog? Jer to niste spominjali. Drugo pitanje, bit ću kratak. Kao što ste to podsjetili, tražili ste od pet država da predstave program s ciljem smanjenja emisija dušikovog dioksida. No, nekoliko mjeseci nakon toga, da li je došlo do povratne informacije od tih zemalja, a to su Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina? dakle ključne države i vidimo da je došlo do e, jako velikog povećanja zagađenja u tim zemljama u zadnjih nekoliko mjeseci, dakle žurno je e, djelovati i da li imate neke primjene mjere koje ćete poduzeti prema tim državama? Hvala. Hvala, gospođa Hvala vam. Ja sam svjesna da je vrijeme pri kraju neću pitati jednu od stvari koje sam željela pitati jer je Simona Benefer to jako dobro spomenula u kontekstu kružne ekonomije. Svakako trebamo uključiti to u rad komisije na širi način, ali dobro ste to spomenuli. No, žela bih reći nešto o pčelama koje umiru u Europi i drugim dijelovima svijeta. Mislim da sam to već prije spominjala. U svakom slučaju, zanima me kako se komisija namjerava pozabaviti tim pitanjima. Brojni su razlozi iza toga, pesticidi su jedan od razloga moramo osigurati da pčele prežive. Zanima me vaše razmišljanje a i što se tiče palminog ulja i važne, e, važnosti prebacivanja na održivu proizvodnju i osiguranja da u zemljama koje proizvode palmino ulje ne dolazi do deforestacije. Kao što znate, palmino ulje koristi se u prehrambenim proizvodima, ali i kao biogorivo. E, I zanima me što komisija čini kako bi e, spriječila da se takvo bio gorivo sa palminim uljem koji je došli iz takvih područja ne koristi. Bolje bi bilo da se koriste neke druge opcije povoljnije za klimu. Znači što radite kako biste osigurali održivost proizvodnje palminog ulja? Hvala, gospođa Hrvatska. Hvala vam. Ja ne znam je li moj red ili red e, kolege. Moje ipak, hvala. Nemamo puno vremena. Jel mogu ja postaviti svoje pitanje? imam nekoliko pitanja. Jedno je interes za smanjenje klimatskih promjena. E, imali smo prijedlog komisije da li će e, to ispuniti vaše ciljeve. Je li to uopće moguće u vremenu koje je omogućen za prijedlog komisije? Da se uvoze fosfati iz Maroka. Isto tako, da li ćemo moći zaustaviti te uvoze iz Maroka u vremenu koje nam je na raspolaganju. Na Agriju smo razgovarali o tome da li bismo trebali e, promijeniti e, dušike u odnosu na ekološke proizvode može li se otvoriti direktiva o dušicima u odnosu na ekološke proizvode i riješiti se drugih vrsta kemijskih gnojiva ili nije moguće imati ovu raspravu o e, dušicima. Muchas gracias. Thank you very much. U svjetlo rasprave o Agriju. proposta muito Hvala. vrlo praktičan predlog. Nuklearni indikativni program objavljen je 2006. godine, a rečeno je da u EU uniji postoji 88 nuklearnih elektrana koje ne funkcioniraju, ali isto nisu stavljene izvan pogona. Više od stotinu onih koji su u funkciji, jesu u funkciji, su e, zapravo nadišle svoj životni ciklus koji je odobren. Amraz je samo 100 km od portugalske granice vrlo je blizu rijeci koja se uljeva u more kod Lisabona. Što se radi oko e, razmontiravanja i e, takvih e, nefunkcionalnih elektrana, odnosno onih koji su blizu kraja svog životnog ciklusa, to je jako bitno za okoliš i zanima me vaše mišljenje. Gospodin Kaputo. Grazie Presidente, grazie, e grazie Commissario per la sua presenza. Hvala i hvala povjereniku koji je došao i što ste tako otvoreni za odgovore na naša pitanja. Neću ponavljati ona pitanja koja su postavili već moji kolege vezano uz kadmi, pa niti o kružnom gospodarstvu. Kolega to je jako dobro rekao. No, želim spomenuti jedno pitanje koje ste samo dotaknuli, a to je atmosfersko zagađenje. I to iz vanjskih i unutarnjih izvora. To je najveći ekološki rizik za ljudsko zdravlje. Prema novim studijama e, Svjetske zdravstvene organizacije oko šest milijuna ljudi smrt šest milijuna ljudi može se povezati s tim razlogom, osobito smrti djece. E, s tim se povezuju i određena kognitivna oštećenja. WHO e, izvješćuje da je to dobar alat da ponovno razmotrimo europske politike i europsko gospodarstvo. Želio želio bih čuti od vas da li komisija Mm, razmatra izvješće Svjetske zdravstvene organizacije i da li radi nešto temeljem tog izvješća. Da li će se mijenjati projekcije temeljeno na postojećem zakonodavstvu i je li sada dobro vrijeme da se razmatra ovo zakonodavstvo? Hvala, predsjedateljice. Vrlo kratko, samo komentar i pitanje. Moj komentar o provedbi akcijskog plana u odnosu na direktivu o staništima. Govorili ste o potrebi za boljom provedbom i možda za e, novim akcijskim planom. Međutim, mi već sada imamo kašnjenje u provedbi tog plana. Nadam se da će taj plan zapravo pomoći sa provedbom direktive kakva je te da neće postati e, neće postojati previše birokratskih prepreka i da će se temeljiti na ciljevima iz same direktive. Akcijski plan bi trebao pomoći kod provedbe, trebao bi pomoći provesti ciljeve iz direktive, a ne smanjiti standarde osim toga planirali parlament donijeti neke rezolucije na ovu temu, ne znam, trebamo li odaslati poruku i na taj način. Samo ću reći da mislim da su vjerojatno potrebne neke rezolucije. I onda još imam pitanje o vodi Junkerova komisija e, utvrdila je potrebu da se na tu temu donese određeno zakonodavstvo, no nije bilo nekih konkretnih aktivnosti na ovu temu. Mislim da su nam potrebne takve inicijative, a rekli ste da <clears throat> radite na tome, da razmišljate o tome, no što to konkretno? Hoće li to biti zakonodavna inicijativa? Mislim da je to važno pitanje. Hvala kolege, povjereniče, dosta pitanja postavljeno, što je jako dobro. Ali jasno je da nećete moći odgovoriti na sva ta pitanja. No, možda kao i u nekim prethodnim prilikama možete naći neki drugi način e, da odgovorite kolegama ali evo daću vam mogućnost za završnu riječ. Evo ja ću učiniti sve što mogu kako bih e, odgovorio nekako na sva pitanja, a ako ne onda ću poslati odgovor u pisanom obliku na ona pitanja na koja nisam uspio odgovoriti. Što se tiče e, pitanja koje je postavio zastupnik Bonafe, ja znam da se trebamo baviti svim ovim pitanjima zajedno i kružna ekonomija je dobar primjer jer na taj način se možemo baviti i okolišnim pitanjima i gospodarskim pitanjima istovremeno. Što se tiče okoliša i gospodarstva. Mislim da smo dokazali da je zeleni sektor jedan zdrav sektor koji nam može pomoći u vrijeme krize. Zeleni gospodarski sektor je bio jedan od najotpornijih za vrijeme krize, nastavio je rasti po pitanju prihoda, radnih mjesta i tako dalje, kada su svi ostali sektori e, se smanjivali što se tiče plenarnog zasjedanja sljedeći tjedan u Strasburu, znajte da ću ja biti tu i e, osvrnut ćemo se na strategiji o plastici. Mi se ozbiljno bavimo ovim pitanjem, ne samo na europskoj razini, već isto tako i na međunarodnoj razini. Ja sam osobno sudjelovao na sastancima G7 za okoliš i e, na dnevnom redu je bilo upravo ovo pitanje plastike. Raspravljali smo o plastici, e, pomorskom otpadu i tako dalje. Kada govorimo o kružnoj ekonomiji, tu nam na pamet padaju i druga područja kao što su kemikalije, koje koristimo, u kojim količinama. Vi ste govorili o e, europskoj plastici i europska e, plastika je nešto što e, mislim tu nam je europska industrija za proizvodnju plastike bila od velike pomoći. Što se tiče drugih aspekata e, kružne ekonomije, moramo bolje koristiti naše resurse, a voda je jedan od najvažnijih izvora za nas kao i za našu ekonomiju, gospodarstvo. Mi ćemo se baviti ovim posebnim inicijativama o kojima ste vi govorili e, nešto kasnije. Simona, vi ste spomenuli neke od inicijativa. Mislim da mogu reći da u radnom programu komisije za 2017. godinu postoji najmanje pet dobrih inicijativa koje su uključene. Strategija za plastiku je jedna od njih u kojem se osvrćemo na recikliranje i oporabu e, i ponovno korištenje plastike koje bavimo se i pitanjem e, plastike koja završi u našim morima i oceanima i govori se o e, manjoj ovisnosti o plastici. E, jedna od ovih pet inicijativa uključuje i bolje upravljanje plastičnim otpadom, recikliranju tog otpada i promoviranju netoksičnih ciklusa. Mi e, naravno u okviru e, praćenja e, unutar kružnog ekonomije smo dali i prijedlog za minimalne količine ponovno upotrebljene vode, reciklirane vode i to je sve uključeno u direktivu o vodama zahvaljujući inicijativi, e, građanskoj inicijativi iz 2013. godine. Na ovaj način sam odgovorio na neka od pitanja koja su postavljena nešto kasnije nakon Simone. Simone je također postavila pitanja o ulaganjima i e, veliko zadovoljstvo mi je reći da e, velik dio fondova EFSI je uložen u zeleno gospodarstvo. Jedan dio se tiče specifično kružne ekonomije. Isto tako u obzoru 2020 imamo 650 eh, milijuna eura koje su dodijeljene kružnoj ekonomiji i europskim industrijskim projektima. Također radimo na e, takozvanoj zelenoj platformi sa Europskom investicijskom bankom i drugim bankama kako bismo olakšali i poticali zelena ulaganja, naročito u kružnoj ekonomiji. Glede Hrvatske. Jasno je da postoje određene poteškoće. Ne znam gdje je zastupnica koja je postavila to pitanje. Jasno je da postoje neki prekogranični problemi E, ponekad između dvije ili tri države članice, ponekad između država članica i država koje nisu članice, ali koje se nalaze u našem susjedstvu. Kada se e, radi o problemu između država e, članica ili problemu između država članica i susjeda, mislim da se te stvari i ti problemi trebaju riješiti kroz razgovor to je ono što se dešava u većini ovakvih slučajeva kada čak je i Johannes Dehon bio uključen u to. E, zatim, govorilo se o budućem razvoju glavne uprave za ribarstvo i Diži Peš i Mare. Kada sam preuzeo rad u ovim glavnim upravama. Radilo se o 80% ribarstva i 20% pitanjima oceana i mora. Mislim da bi trebalo biti obratno, da bi se trebali baviti 80% morima i oceanima, 20% ribarstvom. E, naravno, ne bismo na taj način smanjili pozornost koju e, DG Mare e, daje ribarstvu, već bismo samo povećali pozornost e, na oceane i mora. A unutar e, radne skupine u kolegiju povjerenika e, oceani su nešto čime se moraju baviti skoro svi povjerenici, bilo da se radi o klimatskim promjenama ili nekim drugim pitanjima. Oceani su tu jako bitni. Oni su također bitni kada govorimo o bioraznolikosti, kada se govori o e, opskrbi hranom. E, hrana ne dolazi samo iz poljoprivrede, već isto tako i iz oceana. E, tu postoji dobar doprinos iz inicijative o oceanima kao inicijative o Arktiku zajedno sa Federikom Mogherini smo zato odlučili uzeti u obzir oceane i mora jer znamo da oni imaju e, velik e, utjecaj. A što se tiče e, mikroplastike i mikrokuglica od plastike, neke državama članicama su već poduzete unilateralne akcije po ovom pitanju. Još uvijek idemo oprezno prema e, u određenom smjeru kako bismo točno znali koje će biti naše krajnje e, stajalište. Što se tiče strategije o plastici, ona će biti obdeljena nešto kasnije, ali kada govorimo o mikrokuglicama od plastike i drugim pitanjima koje su još e, bitnija, na primjer prašina, guma automobila koja ostaje na našim cestama, to je nešto što predstavlja još veći rizik za zdravlje. Bioraznolikost i dukani kitovi, to je također e, pitanje kojim se bavimo, no međutim potrebno je više podataka o tome, nemamo dovoljno saznanja o e, e, raznolikosti kosti u našim oceanima, neke stvari koje se dešavaju na kopnu su stvari za koje možemo pronaći objašnjenje, ali za stvari koje se dešavaju u oceanu nas ponekad ostavljaju bez odgovora. E, ponekad čak E, avion koji se izgubi negdje na kopnu, možemo ga pronaći putem GPS-a, ali kada dođe do pada aviona u ocean potrebno je nekoliko tjedana, mjeseci, a čak i tad ne znamo hoćemo li uspjeti pronaći taj zrakoplov. To je ono što se dešava i sa e, kitovima. E, čini nam se da se to dešava sada sve više i više, a sada da li je uzrok tome zagađenje ili zvučno onečišćenje, to su sve stvari koje moramo još ispitivati. Zato kažem da nam je potrebno više saznanja o tome, a znamo da e, i u Japanu e, se ljudi time bave i mi smo to sasvim jasno rekli kada smo bili u posjeti Japanu. Što se tiče deforestacije u Poljskoj, mislim da je i stanje šuma u Poljskoj. Ja sam već objasnio da smo čak bili pozvali e, misiju kako bismo vidjeli što se dešava u toj šumi. Vjerojatno u isto vrijeme kada je i UNESCO poslao svoje izaslanstvo u Poljsku, dakle zajedno smo bili tamo i došli smo do istih zaključaka. Glede plastičnih e, vrećica. Već postoji direktiva o plastičnim vrećicama. Zaboravio sam ime zastupnika koji je postavio ovo pitanje, ali mi smo zaista svi odlučili da ćemo raditi na tome. Radi se o direktivi koja je usvojena 2015. godine koja dobro funkcionira. Neke države članice su je već počele primjenjivati, ali ćemo naravno nastaviti pratiti provedbu ove direktive. Farija je također govorio o graničnim sukobima i znam za ovo pitanje u Almalasu. Predsjednik Juker je, koliko znam, došao do dogovora uz pomoć sastanaka između Španjolaca i Portugalaca na kojem se razgovaralo o ovom problemu, pa se nadamo da će e, doći do konačnog rješenja, ali se slažem s vama da svi moraju poštovati konvenciju ESPO. A o, što se tiče nuklearnih pitanja, komisija se naravno zalaže za strogu primjenu e, pravila Euratoma i drugih pravila i zajedno sa povjerenikom e, Kanjeteom e, nadziremo ovo područje. A glede otpada od hrane, to je nešto što je i bacanja hrane još uvijek 30% e, hrane se baca u Europi, u Sjednjim američkim državama je taj procenat još veći, 40 do 45% e, i e, komisija je poslala upute svim državama članicama da izrade plan za smanjenje količine bacanja hrane. Mi već imamo cilj koji je zacrtao i UN, ali države članice sada moraju izraditi taj plan, ali isto tako moraju nam predavati redovno izvješća o napretku na provedbi ovog plana. Glede pčela, rekao sam kada sam govorio o akcijskom planu o pticama i e, staništima, da e, ćemo se baviti polinizacijom koja se tiče ne samo pčela, već isto tako i drugih e, e, kukaca koji su svi dijelom ovog postupka oprašivanja i nadam se da ćemo uskoro imati jednu strategiju i poseban akcijski plan koji će govoriti samo o oprašivanju. Zatim palmino ulje i e, deforestacija, krčanje šuma, to je nešto što e, je oduvijek bio naš prioritet u komisiji. Mi djelujemo unutar Europske unije na ovom području, ali isto tako surađujemo i sa zemljama proizvođačima. Ja sam osobno sudjelovao u razgovorima sa Vjetnamom, Indonezijom, e, Malezijom i drugim državama i imamo dobro iskustvo e, sa primjenom našeg akcijskog plana, e, sa našom uredbom o drvu koji se koristi i Europska unija je bila ta koja je pozivala na to da se šume trebaju zaštititi. Naravno, krčenje šuma je uzročeno raznoraznim čimbenicima, ovisno o zemlji u kojoj se nalazi, tako da se ne može primijeniti jedinstveno rješenje za sve, no to zahtjeva jedno kolektivno djelovanje na e, međunarodnoj europskoj i lokalnoj razini. 2016. godine Europska komisija je započela studiju e, za borbu protiv krčanja šuma, uništavanje šuma i to će biti spremno u šestom mjesecu 2017. godine i e, to će se nadovezati na poseban akcijski plan koji se priprema. Palmino ulje je e, problematično jer tu imamo ogroman prinos po hekt hektaru, što predstavlja velik prihod za zemlje proizvođače, ali kao što smo rekli malo čas u poljoprivredi postoje dobre i loše prakse. Ne možemo e, sada reći da trebamo zabraniti e, potpuno proizvodnju palminog ulja jer postoji e, proizvodnja palminog ulja koja nije održiva i to je nešto što trebamo zaustaviti, ali trebamo naglasiti da postoje i dobre prakse. U svakom slučaju želim vam se još jednom zahvaliti. E, sva pitanja koja su postavljena na koja nismo dali odgovor e, ćemo zajedno razmotriti i dati vam odgovor. Hvala najljepša gospodine povjereniče. Dobili ste jako puno pitanja danas na ovom saslušanju i e, svi ćete naravno dobiti odgovor na postavljena pitanja. Hvala najljepša svim kolegama. Naš sljedeći sastanak će se održati 13. ožujka i vidimo se